vijeća o nacrtu općeg proračuna za financijsku godinu 2015. Želim obavijestiti kolege da za ovu raspravu nemamo catch the i nema plavih kartica. Dakle, e, samo je nekoliko govornika na popisu koji su zabilježeni za ovu raspravu i zato u ime vijeća dajem riječ gospodinu Zanetiju. Izvolite. Gospođo predsjedavajuća, poštovani zastupnici, poštovani povjereniče, čast mi je što sam danas ovdje kako bih predstavio mišljenje vijeća u vezi sa nacrtom proračun za financijsku godinu 2015. a odobreno je 2.9. ove godine. Ovo je proračun u sklopu novog višegodišnjeg financijskog okvira 2014. 2020. Mora se raditi o funkcionalnom dokumentu kod definicije pojedinih programa na samom početku pa sve do zaključenja intervencija u programiranju 2013-2017. E, Vijeće je uzelo u obzir upravo to u definiciji vlastitog stajališta u vezi s proračunom 2015. Važno je što smo dali dovoljnu financijsku podršku sa strane Europske unije ciljevima rasta i zapošljavanja i postizanju ciljeva strategije Europe 2020. E, vijeće je, uzimaću u obzir te ciljeve, imalo na umu i to što financiranje europskih inicijativa mora biti u kontekstu održivosti i proračunske discipline u skladu sa onome što Europska unija traži od država članica što se tiče nacionalnih proračuna. Mi smatramo da rješenje vijeća na prikladan način interpretira potrebu da se svi ovi ciljevi međusobno spoje, ali Europskoj uniji omogući da također ima na raspolaganju sredstva za 2015. godine kako bi e, svoje obveze privela kraju i kako bi mogla intervenirati u novim sektorima na temelju e, zdravog financijskog upravljanja plaćanja koja su osigurana i koja će biti za rast i e, zapošljavanje posebice mladih pokazuje da smo osjetljivi prema tim temama u skladu sa zaključcima vijeća 26. i šestog, e, resursi za intervencije u drugim sektorima od komunikacija do istraživanja do ruralnog razvoja do imigracije predstavljaju rezultat e, posebnog značaja koje je vijeće dalo upravo tim prioritetima. U prihvaćanju svoga stajališta vijeće smatra da u odnosu na prijedlog komisije e, treba doći do nekih ušteda u nekim proračunskim linijama. To je bilo potrebno i moguće. Potrebno e, zato što smo morali zadržati određenu maržu kako bismo za vrijeme financijske godine e, mogli plaćati nepredviđene događaje. A isto tako e, ta ušteda se temeljila na podrobnoj analizi programa e, što se tiče realne potrebe sredstava i s druge strane financijske apsorpcije za 2015. godinu. Na taj način pokušali smo imati e, pozitivan utjecaj, e, ta način da se ne utječe na intervencije koje su u tijeku. Vijeće predviđa proračun za 2015. E, koji je osjetio ta smanjenja koja su bila potrebna i moguća, ali je došlo do povećanja ne samo kod odobrenih sredstava za preuzete obaveze, nego i za plaćanje u odnođu na predviđeni proračun 2014. Italija predsjeda Europskom unijom i surađivat će s komisijom i parlamentom kako bismo došli do e, dogovora u vezi sa proračunom. I želimo surađivati na e, onako kako smo uvijek tražili kompromis oko proračuna Europske unije. No dođemo sada do detalja u vezi sa stajalištem vijeća. Predviđamo odobran sredstva, ukupno 145 milijuna za preuzete obaveze i e, što se tiče prijedloga komisije, vijeće je predvidjelo smanjenje od 525 milijuna eura što se tiče preuzetih obaveze i 2,1 milijardi što se tiče obaveza e, za plaćanje. Kod preuzetih obaveza i kod plaćanja došlo je do povećanja u odnosu na proračun 2014. imajući na umu i rebalans proračun koji je već odobren. Povećanje je od 2,4 milijarde što se tiče preuzetih obaveza, a to je 1,71%. Povećanje od 4,6 milijardi eura što se tiče plaćanja, a to je 3,32%. Mislim da je važno podcrtati kako je stajalište vijeća ne znači da će doći do promjene proračuna Europske unije bez obzira na to što je proračun 2014. trenutno još na snazi. I čak i ako budemo e, zbrojili sve salde i saldo e, rebalansa proračuna za 2014. koje je predložila komisija, a oko toga vijeće još uvijek e, to vijeće još uvijek razmatra. Zato, kao što sam već rekao, radi se o stajalištu koje povezuje s jedne strane potrebe za potporu socioekonomskom razvoju sa s druge strane e, potrebom discipline unutar proračuna. Moramo imati na umu i izjavu u kojoj se od komisije traži da predstavi e, nacrt rebalansa proračuna čim se razina e, odobrenih sredstava za plaćanja bude nedostatna za plaćanje povezano uz proračunske linije koje su posebno problematične oko tog stajališta unutar vijeća smo došli do širokog konsenzusa s pozitivnim e, mišljenjem gotovo svih država članica. Neću sada ući u detalje posljedih, pojedinih proračunskih linija, bit ću na raspolaganju kasnije ako budu potrebna pojašnjenja. Na razini svake e, proračunske linije imamo načelo prema kojem prijedlog vijeća znači da je došlo do povećanja u odnosu na proračun 2014. i to tako vrijedi za svaku proračunsku liniju. Dopustite mi da zaključim e, s trima načelima prema kojima smo se ravnali u našem radu unutar vijeća za e, nacrt 2014. godine. Kao prvo trebamo predvidjeti dovoljno sredstava za politike e, koje su jako važne za građane. To je borba protiv nezaposlenosti, posebice mladih, investicije u razvoj, istraživanje, potpora malim i srednjim poduzećima, upravljanje međunarodnim krizama kao na primjer u Ukrajini i upravljanje migracijskim tokovima i humanitarna pomoć. Kao drugo, postoji potreba da budemo oprezni kod e, javnih financija i državama članicama, od država članica tražimo da e, smanju svoju potrošnju. Trebamo držati pod kontrolom e, upravni trošak zato što mislimo da europska administracija može postići višu razinu učinkovitosti. Kao treće, postoji potreba da imamo razuman europski proračun sa maržom koja će biti ispod maksimalne granice koje je predvidio e, višegodišnji okvir. Kao što sam više puta rekao, talijansko predsjedništvo vjeruje da stajalište vijeća predstavlja kompromisno rješenje koje je uravnoteženo, koje povezuje potrebu za adekvatnom razinom sredstava koja je potrebna za e, današnju upravljanje Europskom unijom, a s druge strane e, kako bismo spojili to sa preuzetim obavezama. Italija predsjeda Europskom unijom i surađivat će s komisijom i e, vijećem i parlamentom kako bi pronašla zajedničke prioritete koje su svim institucijama važni. Zahvaljujem na pažnji i vjerujem da ćemo konstruktivno razgovarati. Zato sam na raspolaganju svima ako budu potrebna pojašnjenja. Hvala predsjedniče. Thank you, Mr. Zanetti. Hvala gospodine Zanetti. Sada dajem riječ komisiji gospodinu Dominiku. Imate riječ. Hvala, gospođo predsjedateljice i drugim članovima parlamenta, ministrima. Hvala na ovoj prilici da vam se obratim danas. Prije nego što započnem s govorom, želio bih kratko reagirati na neke komentare koje je predstavilo predsjedništvo o proračunu Europske unije, sadašnjem i budućem. Samo ću napomenuti dvije brojke koje nam govore o šire slici. Proračun za 2014. Ako je u konačnici usvojen sa svim izmjenama i dopunama koje je predložila komisija i dalje će biti oko 4 milijarde ispod e, gornje granice plaćanja usvojene za godinu 2013. A proračun za 2015. ako se usvoji kako ga je predstavila komisija i dalje će biti 2 milijarde eura ispod proračuna za 2013. Dakle, mi smo još uvijek e, prilično daleko da se vratimo na razinu e, rashoda koje smo imali i osim toga ono što je spomenuto jest da je bilo povećanje u proračunu za 2015. Ako zapravo e, usporedite brojke, postoji čak malo smanjenje u nominalnim okvirima. Uzimajući to obzir moram reći da danas komisija mora ponoviti svoje stajalište da je razočarana u odnosu na čitanje vijeća, čitanje nacrta proračuna za 2015 vijeće ima svoj pristup business as usual, poslovanje kao što je uobičajeno, bez obzira na izvorenu okolnost. Sada u ovom ključnom trenutku proračunskog postupka želim se usredotočiti na glavne elemente. Prijedlog komisije za e, Proračun 2015. je bio izra, izrađen u izazovnom kontekstu. Glavni ciljevi su bili ekonomski oporavak, ulaganje u programe koje promiču rast i stvaranje radnih mjesta i usvajanje novih programa za područje e, za razdoblje 2014. do 2020. I za tu zadaću smo, nismo dobili od Europskog vijeća, ali je ono potvrdilo te e, ciljeve u lipnju 2015 2013. Što se tiče plaćanja, mi moramo osigurati odgovarajuće resurse za financiranje političkih prioriteta koje smo dogovorili u okviru novog financijskog okvira. Osim toga, trebamo pronaći rješenje i e, riješiti zaostatke. Moramo biti u stanju platiti račune iz prošlog razdoblja 2007. do 2013. i vratiti sredstva državama članicama i drugim korisnicima u razumnom vremenskom roku. Ne možemo ignorirati zahtjeve koji nam se upućuju. Kako bismo postigli taj cilj, komisija je predložila koristiti maksimalne raspoložive resurse za 2015. i maksimalnu raspoloživu fleksibilnost predviđenu u sadašnjoj financijskoj perspektivi. U skladu sa političkim prioritetima komisija je predložila konkurentnost za rast i radna mjesta i povećanje od 5,8% u obvezama i gotovo 30% povećanje plaćanja što e, je potrebno kako bi se pokrile E, smanjenja iz prethodnih godina. No, e, vijeće se sada smanj, e, vratilo na stari pristup i za smanjenje obveza za pola milijarde eura i plaćanja za više od 1,2 milijarde eura sa gotovo 60% rezova koje utječu na 1A, dakle upravo ona sredstva koja trebaju pridonijeti rastu i stvaranju radnih mjesta, osobito u suzbijanju nezaposlenosti mladih. To je rez od 1,3 milijarde eura u plaćanjima za istraživanje smanjenje od 10%, što će imati utjecaj na obzor 2020 oko 600 projekata koji uključuju više od 7000 sudionika, od toga gotovo 1400 su mala i srednja poduzeća. Slično što se tiče naše vanjske politike, usprkos obvezama Europske unije i angažmanu u nedavnoj krizi, a posebno u susjednim zemljama, značajna smanjenja od 384 milijuna eura predlažu se E, u nacrtu proračuna komisije, a nama je potrebna puni iznos plaćanja koje je misija predložila i u 2014. i 2015. i puno korištenje fleksibilnosti ako želimo stabilizirati situaciju moraju postojati ograničenja u prebacivanju plaćanja na sljedeće godine. Moramo naglasiti u ovom kontekstu da ono što je komisija zatražila za 2015. će možda biti dovoljno samo ako ćemo biti u skladu s onim što se tražilo od 2014. Godišnji e, proračuni e, znače e, provedbu MMF-a, a ne promjenu političkih sporazuma. Mi moramo iznaći način kako to e, provesti u godišnjem proračunu u odnosu na taj kontekst sadašnjeg iskustva gdje postoji e, manjak u plaćanjima i dodjelama za 2015. komisija žali e, zbog pozicije stajališta koje je zauzelo vijeće. Mislim Smatramo da vijeće pristupa tome kao da je situacija normalna i ignorira trenutačnu situaciju. E, tražimo dvostupanski pristup gdje se E, gdje treba razumjeti da dodatni e, proračun će možda biti potreban tijekom godine, no to nije zdravi proračunski pristup jer stvara velike probleme sa likvidnošću godišnjih proračuna. Stoga apeliram na vas, na parlament, da uzmu u obzir te zabrinutosti za vrijeme pripreme vašeg čitanja proračuna za 2015. Trebamo zajednički raditi kako bismo izbjegli taj, e, e, taj začarani krug e, od 1. siječnja 2015. kako bi proveli naše prioritete i riješili naše obveze iz prethodnih godina obveze i E, kako bi obuzali danji rast e, neplaćenih obveza. Želim naglasiti da razina plaćanja koje je predložila komisija za 2015. može samo pridonijeti stabiliziranju situacije iz 2014. u odnosu na plaćanja, ali naravno samo ako riješimo i pitanje plaćanja iz 2013. i e, ako se sa zahtjevom da se iskoristi preostalih 700 e, milijuna i e, mehanizam e, sredstava za nepredviđene izdatke, ako to sve u cijelosti usvojenemo. Dakle, razvoj u 2014. što se tiče prihoda daje nam mogućnost da radimo u tom smjeru. Dodatni prihodi koji će će se odnositi da, e, na, na to da zapravo plaćanje iz 2014. zapravo neće biti povezano s troškovima država članica mi trebamo zgrabiti priliku da pokušamo preuzeti kontrolu nad situacijom. Osim toga trebamo se usuglasiti da ako želimo pokušati stabilizirati situaciju, onda trebamo koristiti svu predviđenu fleksibilnost u novom financijskom okviru kako bismo riješili e, sve nepredviđene situacije i stabilizirali situaciju. Ja se radujem e, našim interinstitucionalnom sastanku 24. rujna kako bismo iznišli zajednički održivi pristup i već sada želim zahvaliti parlamentu na inicijativi e, da e, bude domaćin ovog sastanka, a osobito predsjedniku odbora za proračun gospodina Toa i izvjestuju za proračun za 2014. i 2015. gospođa Gadija Salman, gospodin Holemar i gospodin Dapr. Hvala vam povjereniče. Sad ću dati riječ našim dvijema izvjestiteljima. Znači, gospođa Holmajer je prva. Gospođo predsjedavateljice, gospodine povjereniče, ja pozdravljam predsjedništvo vijeća. Na početku, kolegice i kolege, ja, iako sam zadužena za parlament i za e, druge odjele, ja bih željela prvo utvrditi da ja u ovom trenutku više uopće ne razumijem vijeće, jer naime, odredili smo sedmogodišnje financijsko okvir, ali čini mi se da ga vijeće uopće ne poznaje jer on, ono odstupa od tog okvira u tolikoj mjeri da ga doista više ne razumijem. Osim toga, rekli ste da želite promicati investicije i rasta. Zašto se onda to reže? Jer e, na području e, malih i srednjih poduzeća s jedne strane kaže se da želite pojačati humanitarnu pomoć u Siriji, ali s druge strane ste svjesni da ste rashode za to u proračunu smanjili. Nama su razlozi poznati, ali sve se to reže usprkos tome ja želim reći da je meni sasvim jasno na onim brojnim pregovorima oko proračuna da su plaćanja i obveze plaćanja e, neprestano rastu. Na, ja bih žela na bilo koji način na koji to bude moguće da vijeće zaista spoji svoje riječi svo, na ono što se usmeno ili pismeno obvezuje i ono što radi Naime, ako znamo da se režu rashodi za istraživanja, a s druge strane želimo napredak, onda ne vidim tu da vijeće stoji iza onoga što govori. Parlament sam e, je e, prilično e, tu obuzdan. Mi nećemo imati dodatna povećanja u odnosu na ono što smo imali u proljeće. Mi smo već imamo i statut zastupnika e, gdje e, zapravo e, smo uštedjeli nekoliko milijardi dodatnih i mi ćemo i dalje dosljedno ostati pri tim linijama. Što se tiče Europske službe za vanjsko djelovanje, tu isto imam neke napomene. Ta služba ima problem da je to služba koja zapravo raste, ali ne dobiva sredstva za to i ta sredstva nekako se dijele na prilično netransparentan način između Komisije i službe za vanjsko djelovanje u svakom slučaju smatramo da e, više e, takve stvari ne bismo trebali čitati tek na YouTube-u i Zadnja točka odnosi se na Europski sud. Vijeće je već odavno zaključilo da sud treba proširiti jer tu imamo ozbiljnu opasnost za naš proračun jer e, sad smo suočeni i sa tužbom zbog trajanja postupka jer je trajanje postupka dulje od tri godine može značiti značajne financijske posljedice e, za e, europski proračun i stoga smatramo da Europski sud treba dobiti dodatne suce kako bi moglo uredno obaviti svoj posao. Mrs. now give the floor to Madam. Hvala gospođo Sad ću dati riječ gospođi Kardija Sabal. Hvala gospođo predsjedavajuća. Gospodine Zaneti, povjereniče, svakako postoji isti prioritet e, koji imaju vijeće i e, parlament, ali s druge strane e, stajališta su prilično različita. Vi ste već podcrtali da je jedan od najvećih prioriteta europskih institucija to da izađemo iz krize, da ponovno imamo rast, borimo se protiv nezaposlenosti, posebice mladeži. To su srednjoročni, kratkoročni ciljevi, a e, dugoročni ciljevi su strategija 2020. Europska unija treba biti konkurentna u današnjem svijetu. Zašto zato moramo investirati. Moramo investirati kako bismo bili konkurentni, investirati u znanje u današnjem svijetu. Zato mi moramo tražiti povećanje e, sredstava za male i srednja poduzeća, za e, obrazovanje, za energiju to je jedan od velikih izazova s kojim će se Europska unija morati suočiti u budućnosti. A kad govorimo o financiranjima koji su predviđeni za te programe i onda kad pogledamo koliko je sredstava predviđeno, vidimo da je tu veliki jaz. Zato što e, mi bismo e, mogli zapravo i htjeli bismo ojačati mnoge od tih programa, ali u vašem tumačenju ja vidim neke detalje, na primjer 195 milijuna, 35 milijuna rezova za digitalnu Europu, 75 milijuna za infrastrukture i tako dalje. Dakle, postoji nerazmjer između onoga što vijeće odlučuje, što e, se kaže na Ekofinu i što se, ka, što se reklo u šestom mjesecu prošle godine i što se onda pretočilo u proračun da, obaveze se poštuju, ali plaćanja su posve druga priča. Ono što ste vi predložili ne rješava naš problem, nego baš suprotno. Imamo 25 milijardi neplaćenih računa za 2013. godinu i mi tu želimo smanjiti još za 2 milijarde i 100 milijuna. E, kažete da su redovi, rezovi prihvatljivi, ali nije tako. Sad neću ući u tehničke detalje. Komisija je jako dobro rekla e, kako stvari stoje, ali želim podcrtati dvije stvari. Rezovi za eh, odobrena sredstva za preuzete obveze ne znači štedjeti jer mi nećemo platiti ono što bismo trebali jer se nećemo pridržavati dogovora e, financijskog okvira i zato što ćemo na taj način odgoditi početak projekata koji su vitalni za Europsku uniju. Rez je eh, dvosjeki mač u proračunu Europske unije jer ako srežemo nešto za Europski parlament onda nećemo uspjeti postići naše ciljeve i tako nećemo riješiti financijski problem vezan uz proračun. Dakle, mi ovdje sada ne priznajemo europski projekt zato što smo vršili rezove. Tražim od talijanskog predsjedništva da detaljno sagleda problem e, odobrenih sredstava za plaćanje kako bismo iznašli kvalitetna rješenja unutar vijeća jer ako budemo tako gledali na to pitanje, parlament će vam pomoći, radit će uz vas kako bismo postigli sve te ciljeve. Hvala. Hvala lijepo. Sadam dajem riječ eh, predsjedniku našeg odbora za proračun, to je gospodin Artur. Hvala lijepo gospođo predsjedateljice, gospodo ministri, gospodo povjerenici. Želio bih naglasiti da su izbori od 27. svibnja dali svoju presudu i to vrlo strogo. Moramo se podsjetiti koliko je snažan euroskepticizam i da je kulminirao i to zahvaljujući velikom nezadovoljstvu, nezaposlenosti i posebice nezaposlenosti malih. Dakle, dok nezadovoljstvo raste, međunarodni monetarni fond i ostali brinu se zbog stagnacije eura. Postavlja se pitanje može li proračun Europske unije vratiti povjerenje. Da bismo to uspjeli trebamo tri preduvjeta ispuniti. Prije svega treba napraviti reviziju višegodišnjeg financijskog okvira koji je usvojen krajem 2014. godine. On za ovu godinu donosi gornje iznose troškova odnosno rashoda i prihoda. <clears throat> Zatim ovaj okvir, možemo reći, nije e, doprinio pristajanju, e, našem pristajanju birača. Možemo li se nadati e, da će se nešto poboljšati nakon usvajanja proračuna 2015. godine? Je li doista razumno zatvoriti se u proračunski tunel koji će biti strog i koji je neosjetljiv na gospodarska kretanja. U velikoj mjeri e, će sredstva za 2015. godinu e, riješiti operacije koje su pokrenute 2012. i 2013. godina. Istovremeno Europa e, pod prijetnjom kolapsa. jesmo li spremni unijeti fleksibilnost za proračun 2015. godine. Nadalje, htio bih upozoriti e, na razliku između odobrenih sredstava za obveze i plaćanja. Krajem 2013. godine ostali, ostali su jako veliki iznosi za neplaćene račune. E, naime, radi se čak o 24 e, milijardi e, od kraja 2013. godine. Radi se zapravo o dugu, dugu koji dovodi u pitanje aktivnosti poslovnih subjekata. Radi se zapravo o činjenici da proračun Europske unije predstavlja samo 1% BDP-a. Zahtjevam od vijeća da nam ukaže e, na svoj plan i da vidi i da nam ukaže na koji način ćemo krenuti naprijed uspješno. Najdalje, koji će biti izvori financiranja 300 e, milijardi e, onoga što je komisija najavila u mjesecu srpnju. Radi se o operacijama koje bi u svakom slučaju bile financiranje javnim ugovorima. Europa naime mora preuzeti određeni rizik, a taj rizik pronalazi svoj odraz u proračunu. Svatko je svijestan opasnosti koje donosi proračun 2015. godine, odnosno opasnosti je kredibilitet predsjednika komisije. Ja se nadam da će proračun za 2015. godinu biti takav da nije puki, puki nastavak prethodnih proračuna. Evropa je u krizi, Europa je u opasnosti. Mi smo izabrani kako bismo popravili tu situaciju i kako bismo ponovno vratili povjerenje Evropljanima u Europu. Hvala lijepa gospodine Artui, a sada smo čuli komentare kolega i komisije, pa dajem riječ. Gospodinu Zanetiju. Hvala, predsjedavajuća. Što se tiče pitanja vezanih uz višegodišnji financijski otvir, mi znamo da srednjeročno mi ga možemo revidirati zato što je došlo do promjena u makroekonomskom scenariju. Naravno, to nije mjesto e, gdje mi možemo govoriti o toj temi. Mi ovdje moramo porazgovarati o nacrtu proračuna za 2015. godinu na temelju višegodišnjeg financijskog okvira kojeg mi sad imamo. U tom kontekstu mislim da mogu reći da mi nećemo nikako dovesti u pitanje prioritete. Jasno je da ćemo mi prioritete e, primijeniti u e, konačnoj fazi i to na postepen način. Krenut ćemo od e, dviju važnih točaka. Prvu sam pokušao već razjasniti ranije. Vijeće smatra da bi se e, proračun 2015. trebao povećati u odnosu na sadašnji proračun za 2014. E, to bi svakako trebalo odvagnuti E, nasuprot e, prijedlozima koje je dala komisija za 2014. godinu i e, znamo da je to još u fazi razrade. Ali što se tiče 2015. godine, stajalište vijeća sad postaje polazna točka. Dakle, neće doći do nikakvih promjena. Osim tog kriterija imamo još jedan a e, to je izjava uz izjavu vijeća koja traži od komisije da predloži e, rebalans proračuna tamo gdje je to potrebno zbog razloga vezanih uz plaćanja. Što se tiče teme konkurentnosti za rast i zapošljavanje, e, dakle linija 1a, htio bih podsjetiti na neke brojke jer u toj proračunskoj liniji vijeće je predvidio da će preuzete obveze biti 17 milijardi 100 milijuna, dakle smanjenje u odnosu na prijedlog komisije za 324, 324 milijuna eura, ali e, sa povećanjem od 640 milijuna eura u odnosu na 2014. godinu. A E, što se tiče plaćanja, 14,2 milijardi eura, smanjenje u odnosu na prijedlog komisije od 1,3 milijardi, ali unatoč tomu radi se o povećanju u odnosu na proračun 2014. od 2,8 milijardi. Važno je podcrtati da što se tiče prijedloga komisije, mi nismo predvidjeli ni jedno smanjenje u vezi sa e, sredstvima za mala i srednja poduzeća, za investicije u istraživanje i razvoj putem programa Kozme i za e, razvoj kompetencija pomoću programa Erasmus+. Što se tiče sredstava za plaćanje za obzor 2020 i mehanizam za povezivanje Europe, e, gdje je došlo do velikih smanjenja u vezi s tom proračunskom linijom e, došlo je do povećanja u odnosu na 2014. godine. Program ima povećanje e, sredstava za plaćanje od 40%, Horizon e, obzor 2020 ima povećanje od preko 30%. Vijeće zna da je proračun Europske jako važan za ponovno oživljavanje konkurentnosti, i posebice zbog trenutne ekonomske situacije koja je posljedica ekonomske krize. Vijeće e, želi postići adekvatno financiranje potrebe Europske unije, pogotovo što se tiče e, mladenačke nezaposlenosti, razvoja i potpori malim i srednjim poduzećima. Ali vijeće naravno mora biti i realistično i mora se temeljiti i na stopama prošlim i sadašnjim i na mogućnost apsorpcije europskih financiranja. I zahvaljujem sve vas na ovoj konstruktivnoj razmjeni mišljenja i siguran sam da ćemo međusobno sada bolje shvatiti e, naše stavove i da ćemo e, pomoću toga doći do sporazuma oko e, proračuna 2015. Mislim da je ovo danas bila dobra polazna točka i mi ćemo kao e, predsjedavajuća država pokušati konstruktivno raditi s vama kako bismo postigli ono što građani očekuju. Mi znamo da Europa danas treba proračun koji će odgovarati potrebama građana Siguran sam da parlament, vijeće i komisija mogu zajedno pronaći način na koji stići do toga cilja. Hvala. Um, Hvala lijepo, gospodine Zanetti i time završavamo, raspravu o nacrtu općeg proračuna za financijsku godinu 2015. godine. Sljedeće e, je izjava vijeća i komisije o strukturnom nedostatku sredstava za plaćanja u proračunu programa Horizonte 2020. godine i kako bismo otvorili raspravu opet dajem riječ gospodinu Zanetiju.